Hvala lijepa. Dame i gospodo, bio bih vam zahvalan kada bi novinari sada napustili vječnicu. Imate dovoljno fotografija. Mislim da e, članovi moraju vidjeti premijera kad govori. Facit. Zapisnik jučerašnje sjednice je sada stoji na raspolaganju. Imali primjedbi? Onda je ovaj zapisnik odobren. Dame i gospodo, molim da mi se pridružite u dobrodošlici Alesu Bjelinskom, bjeloruskom pisu i aktivnosti.